usmeno pitanje komisiji o stvaranju unije tržišta kapitala. Riječ ima gospodin Gualtieri. Grazie, grazie presidente. Hvala povjereniče Hill. Ovo izvješće i ova rezolucija su čin kojim Europski parlament izražava veliku i snažnu podršku projektu Unije tržišta kapitala. To je projekt koji je zaista bitan za Europsku uniju i za plan rada komisije. Tržišta kapitala je zaista važno, važno je za financijsku stabilnost i gospodarski rast. Možete na taj način omogućiti veću diversifikaciju gospodarstva i e, na taj način to će biti komplementarno, a neće zamijeniti financiranje banaka. I isto tako dodjelivat će se financijska sredstva putem unutarnjeg tržišta, bez obzira na e, to gdje se nalazi onaj koji novac posuđuje i onaj kojem se novac posuđuje. To će biti dobro za sam rizik, za podjelu rizika i za apsorpciju šokova. Smatramo da Unija tržišta kapitala zaista jest nužna kako bi se založilo za razvoj, rast i internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća. Isto tako kako bi se podstaklo kanaliziranje financijskih sredstava i uputilo ih se u dugoročno financiranje i na taj način se e, realno gospodarstvo podržalo financiranjem na taj način. Dakle, radi se o ambicioznom, ali i pragmatičnom i konkretnom projektu. Iz toga e, također vidimo ovdje jednu širu sliku, ali istovremeno u potpunosti podržavamo ove prve korake što ih je naznačila komisija. Kolega Burkar Bal će također pridonijeti ilustraciji toga. Ja ću osobno naglasiti samo nekoliko točaka. Govorili smo o definiciji norme e, za visoku kvalitetu, revizije direktive prospektus, ali isto tako i normizaciju nekih financijskih instrumenata. E, govorimo o podršci o i pristupu informiranja o tvrtkama, naročito one koje nisu na e, burzi. Možemo također razmotriti da se jedna agencija bavi tim zadatkom. Istovremeno bavimo se i složenijim temama vezanim za insolventnost, za oporezivanje, a naravno i nadzor sve dok ne ostvarimo cilj jedinstvenog e, nadzora. Komisija ovdje pridonosi definiranju i provedbi konkretnih pravila puta jednog konkretnog proba e, tržišta kapitala. Gospodin Balc ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Unija tržišta kapitala je važan e, poduhvat za ovaj saziv i mi podupiremo e, tržište, Unije tržište e, kapitala jer obećava i malim i srednjim poduzećima bolji pristup kapitalu i može ojačati jedinstveno tržište u interesu naših potrošača. Dakle, mi podržavamo ciljeve Unije tržište kapitana i imamo jasne predođbe o realizaciji tog cilja. Komisija od nas neće dobiti bjanko e, ček. E, po našem mišljenju ovo je vrlo važan projekt i e, mi tražimo jedan sveobuhvatni pristup. Zadaća je E, pojačati i dopuniti postojeće modele e, financiranja. E, u novi sustav trebaju biti uključene i banke i osiguravajuće kuće unija tržišta kapitala nije bankovna unija i mora e, biti jednako primjenjiva u cijeloj Europskoj uniji. Mi ne želimo kopirati modele iz trećih zemalja, nego razviti model koji je prilagođen Europskoj uniji i zahtijevamo jednu sveobuhvatnu analizu. Unija tržišta kapitala e, mora biti učinkovita tamo gdje dosadašnji načini financiranja e, ne funkcioniraju u najbolji mogućoj mjeri e, dakle moramo naučiti iz grešaka iz prošlosti ono što smo doživjeli u financijskoj krizi 2007. i 2008. ne smije se ponoviti. Nadalje, mi tražimo istinsku korist za malo zeća. Unija tržišta kapitala E, se ne smije izgubiti u šumi propisa nego mora realizirati ono što obećava a to je bolji pristup financiranja financiranju za mala i srednja poduzeća za nas je jasno da Unija tržišta kapitala može poboljšati klimu e, za investicije u Europi samo ako funkcionira na dobar način i ako postoji jedan stabilni gospodarski okoliš koji uključuje i smanjivanje državne zaduženosti. Hvala lijepa. Komisar Hilce, Mr. President, uh, this is... Gospodine predsjedniče, ovo je bitan trenutak za Uniju tržišta kapitala i želim se zahvaliti i gospodinu Gualtieru i gospodinu Balcu koji su vrlo jasno postavili pitanja. Ovo je zapravo jednostavan projekt jedinstvenog tržišta za 28 država članica bez razvijenih kapitalnih tržišta i oni koji imaju razvijena kapitalna tržišta i one koji nemaju. E, one države članice koje nemaju jako razvijeno tržište kapitala će najviše dobiti od ovoga jer će ova unija omogućiti protok e, sredstava za mala i srednja poduzeća bez obzira na to gdje se nalaze. Tu uzimam u obzir i crowdfunding i privatne investicije kao i e, poslovne anđele. Dakle, to je jedan novitet Europske unije kako bismo proširili e, načine financiranja za male i srednje poduzeća dodatno uz financiranje iz banaka. Mi smo svi vidjeli primjere europskih ideja, europskih poslovanja koji su se obratili s američkim državama kako bi se financirale. Mi želimo zadržati sva ta poduzeća u Europi. Stoga uz e, E, uredbu o rizičnom kapitalu ćemo omogućiti stvaranje ove unije, a to će omogućiti malim i srednjim poduzećima da dobiju sredstva na javnom tržištu i da na taj način ožive tržište sekuritizacija u Europskoj uniji koji će se odvijati kroz jednostavan i transparentan način. Banke će moći pozemljivati više, uključujući i malim i srednjim poduzećima. Također moramo vidjeti kako ćemo poboljšati i informacije o kreditiranju malih i srednjih poduzeća kako bi ta poduzeća mogla privlačiti daljna ulaganja. Mislim da e, ovaj parlament dobro poznaje sve ono što smo poduzeli u posljednjih pet godina kako bismo poboljšali e, zakone vezane uz tržište kapitala. Imamo nove e, uredbe u kojima smo rekli da moramo vidjeti kakav je utjecaj financijskih e, uredbi i da moraju naše mjere biti proporcionalne i s tim se slažem. Što se tiče nadzora, E, s obzirom na e, konzultacije rekli smo da postojeća tijela koja imaju nadležnost nadziranja su e, dovoljna, ali da trebaju se poboljšati e, konvergencije među njima i to naravno u okviru e, makroprudencijalnog režima. A u devetom mjesecu ćemo dati akcijski plan zajedno sa konkretnim predlozima uskoro nakon predstavljanja ovog plana u devetom mjesecu. To će sve biti naravno usklaženo sa direktivama o kapitalnim zahtjevima, e, MIFID i direktivi o nesolventnosti sve to u cilju poboljšanja ovih direktiva i uredbi. Program je ambiciozan, to će zahtijevati dodatne napore u narednih nekoliko godina, ali e, bitan nam je brz napredak. I nadam se da će ovaj prvi predlog e, nam omogućiti da brzo radimo. Zato nam je drago što ćemo moći na ovom projektu raditi zajedno, ali isto tako želim pomoći malim i srednjim poduzećima Europske unije da dobiju financiranja koja su im nužna, da povećaju eh, odabir, da banke povećaju odabir za štediše i samim tim ćemo ojačati i financijsku stabilnost europskog tržišta. Hvala. Hvala, gospodine povjereniče. Gospodin Zalba, dvije minute. Hvala. Gospodine povjereniče, dame i gospodo. Posljednji događaj u Grčkoj ovih nekoliko posljednjih dana nam dokazuju da nam je potrebno više Europe, više e, gospodarske integracije, više proračunske integracije i da nam je potrebna više politička Europa. Uz ista pravila nam je potreban i gospodarski rast. A Unija tržišta kapitala je instru koji će nam omogućiti da postignemo ove ciljeve i da ih pomirimo. Jer ova unija tržišta kapitala će nam omogućiti da uskladimo različita financijska tržišta država članica. Kao što je to rekao i povjerenik, to će omogućiti bolje financiranje malih i srednjih poduzeća koje su motor za gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta. To je put kojeg trebamo slijediti, dame i gospodo zastupnici. Ne smijemo ovdje zaboraviti europske građane. Također ne smijemo zaboraviti javni dug koji obično dospjeva, ima dospjeća od 16 godina i koji onemogućuje gospodarski rast. Samo uz gospodarski rast ćemo moći E, raditi na otplaćivanju duga. A kako bismo postigli gospodarski rast, bitne su nacionalne reforme u mojoj zemlji, Španjolskoj, možete vidjeti primjer onoga što se treba činiti. Dakle, bitno nam je više Europe i više gospodarske integracije. Insistiram da će Unija tržišta kapitala biti prvi korak, značajan prvi korak kako bismo napredovali u ovom smjeru. Hvala. un e, blue card din domnului. Hvala. Imate plavu karticu od gospodina Kobena. Hoćete li prihvatiti? Da, izvolite. Um, I wonder if the gentleman might agree with me. Ne znam da li će se ovaj gospodin složiti sa mnom da je razlog uspjeha londonskog tržišta kapitala činjenica da nije pod dominacijom Europske unije i da ovaj parlament ne može se miješati u rješavanje problema na tržištu kapitala. To nije poželjno jer mislim da se to ne slaže sa pravilima svjetskog tržišta financija i kapitala. Da li bi se vi složili sa mnom? Ne, ne slažem se s vama. Jedinstveno tržište kapitala je instrument koji je značajan za poboljšanje konkurentnosti našeg gospodarstva i za poboljšanje gospodarskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta. I sigurno je da ako želimo da ovaj pokušaj bude uspješan, to mora pokrivati cijelu Europu, a ne samo eurozonu. Hvala. Gospoda Bereš, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, mislim da je bitno da Europski parlament se može izjasniti prije nego što komisija napiše svoj plan puta za tržište kapitala. Prije nego što preuzmete dodatne obveze u ovom projektu, želim e, privući vašu pozornost na četiri stvari. Prva, sjetljivo se što se, što se desilo u bankovnom sektoru. Ne možete napredovati na tržištu kapitala ako ne napredujete parlament u isto vrijeme vezano uz nadzor e, bankarskog sektora. Vi želite imati ovu uniju kapitala kako biste imali financijsku stabilnost, ali u tom slučaju europski financijski nadzor tržište kapitala mora biti ojačan. Isto tako ćete morati vidjeti što se dešava na području takozvanog shadow bankinga jer inače ćemo stvoriti mjehure i spekulacijske instrumente koji neće nam služiti za postizanje ambicioznih ciljeva u kojima govorite. Također, ono što trebamo uzeti u obzir su posebni interesi eurozone. Ne možemo se ponašati kao da tržište kapitala ne ovisi o valuti a znate da tu stoji ogroman izazov pred vama. Zatim kažete da će se ovo omogućiti malim i srednjim poduzećima pristup tržištu kapitala. U redu, ali e, taj pristup nam treba koristiti i za e, orijentiranje tržišta kapitala prema onim europskim projektima koji su nama bitni i to je prioritetno e, kada vidimo što je bitno za e, ekološku tranziciju koju vi morate imati na umu kada budete radili na ovom planu tržišta kapitala. I posljednje što želim reći, nigdje u vašem tekstu nisam pročitala nešto o oporezivanju, a mislim da ne možemo govoriti o uniji kapitala bez oporezivanja. Evo čekam prijedloge koje ćete nam dati u tom smislu. Um,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 tvrtke kada traže načine financiranja, ali isto tako i ulagači kada žele uložiti svoje sredstva, naročito na dulji rok. U zelenoj ste knjizi govorili o tome da smo s financijske stabilnosti prešli na situaciju u kojoj se bavimo rastom i otvaranjima radnih mjesta. Važno je da vidimo kakve odredbe imate o reviziji i koje su donesene u posljednjih nekoliko godina, kako bismo bili sigurni da možemo sve odgovarajuće iznijansirati i da ostavimo otvorene opcije za sve one koji djeluju na tržištu. Drugo, Unija tržišta kapitala zaista mora ukinuti prepreke. Ona, mi puno govorimo o malim i srednjim poduzećima, ali nama su potrebna i srednja poduzeća. I, e, ja sam bio također predsjednik posebne radne skupine i a i dakle mislim da je također važno da ih njih uzmemo u obzir. I za kraj mislim da moramo nešto učiniti i za maloprodaju, e, maloprodajne ulagače. Moramo naime zaista se zapitati zašto oni više ne ulažu na naša tržišta. Među stvarima koje vi niste naveli u planu nema mogućnosti paneuropskog privatnog mirovinskog fonda. To bi bio e, dobar e, potez za mnoge ulagače. I za kraj, mislim da zaista trebamo razmotriti na koji način funkcioniraju oni koji reguliraju tržišta. Tu treba razmotriti više aspekata. Mi se, za, mi zaista želimo podržati vaše prijedloge, naročito prijedlog koji očekujemo u rujnu. Hvala. Sada sljedeći govornik na minutu i 30. Gospodin Demazi. Unija tržišta kapitala e, ne može izlječiti boljku, a to je da banke daju premalo kredita jer ako se želi izliječiti bolest mora se razumjeti uzroke bolesti, a uzroci e, slabog, e, slabe kreditne aktivnosti bankovnog sektora je politika štednje, činjenica da su pale, pale e, mirovine, primanja, državni, državna potrošnja E, dakle ukupna potrošnja, a uzrok zašto banke više ne daju kredite je imala veze upravo s E, s jednom neozbiljnom sekuritizacijom i sada kad komisija kaže da želimo e, jednostavnije transparentnije financijske produkte onda mora odgovoriti na pitanje zašto nema privatnog tržišta za te proizvode zato što su tu rizici preveliki i zato mi kažemo da unija tržišta kapitala ne paše u europsku uniju jer postoje razlozi zašto e, je Europa Europa imala gospodarski sustav koncentriran na banka, na e, e, financiranje od strane banaka. Banke koje poznaju investicijske rizike e, u dakle ne smiju se uspoređivati jabuke i naranđe. mi odbijamo uniju tržišta kapitala smatramo da je to pogrešan lijek za bolest od koje boluje naše gospodarstvo u europskoj uniji Hvala gospodin Gigol na dvije minute. Gospodine povjereniče, Hill, drage kolege, prije svega dopustite mi da kažem da se naš klub e, zastupnika zalaže za ideju tržišta kapitala. Znamo da problemi postoje, a financijska ih kriza svakako nije umanjila. Naše financijsko tržište je sada više fragmentirano. Iz tog razloga mislim povjereniče da ste se usmjerili na prave ideje. Istovremeno treba se postupati pažljivo jer građane ne smijemo razočarati onim aspektima na koje ovaj projekt ne može odgovoriti. Govori se o tome da bi kreditiranje malih i srednjih poduzeća se mogle e, zamijeniti idejama razvijanja putem tržišta kapitala. U Sjedinjim američkim državama također mala i srednja poduzeća ovise o bankama i dalje će o njima odlučivati. Ipak, važno je reći da ima smisla govoriti i o drugim mogućnostima financiranjima. Mislim dakle da vaš prijedlog ima smisla. Istina je međutim da ćemo imati ograničen uspjeh ne budemo li se pozabavili onim bitnim problemima u Europi kao što su oporezivanje, e, zakon o insolventnosti, pravila vezana za računovodstvo. Ako se to ne promijeni, a vi ne predlažete promjene na tom planu ovdje, nemojte obećavati previše. Mislim da ipak ovaj projekt možemo pomiriti sa europskim vrijednostima. Govorimo li o dugoročnom financiranju, o zelenim obveznicama, to se ne treba područiti specijaliziranim instrumentima. Međutim, kada koristite određene na tržišta kapitala iznad određenih eh, veličina, onda zato treba vezati rating koji će na transparentan način ukazivati na europske vrijednosti i to mora biti dio vaše misije. Hvala gospodin Wolf na jednu minutu. E, hvala. krčki je narod u masovno se usprotivio velikog grabežljivca ga iz Europske unije i iz MMH. Oni e, uopće ne poznaju siromaštvo e, grčkog naroda. Siromaštvo što ga je uzrokovala Europa, tehnokrati u zrakopravnom prostoru koji nemaju nikakve veze sa stvarnim ljudima. Ideja tržišta kapitala također je san tehnokrata o centraliziranoj kontroli. Još jednom, sačinjen u zrakopraznom prostoru. Kao što smo već čuli, klasičan europski plan. Europski tehnokrati neće nikada uspjeti shvatiti što treba narodima i što oni žele. Europa nije dala Grcima ono što su im trebali dati, zato što su imali propale planove, a ovo će biti propali plan tako. Da li prihvaćate plavu karticu gospodina Frunzulike? Gospodina Frunzulike? Hvala. Gospodine Wolfi, dolazite iz Ujedinjenog kraljevstva. Znate li da financijski sustav londonskog sitija se temelji na tržištu kapitala Europske unije, a Unija tržišta kapitala u Europi moglo bi uvelike pomoći razvoju londonskog sitija. Vi se zapravo s vašim stavovima protivite otvaranju radnih mjesta u Londonu. E, gospodine, upravo ste potvrdili ono što ja govorim. Ono što niste shvatili je da je londonsko tržište međunarodno tržište s ulagačima iz cijelog svijeta. Oni dolaze u London i investiraju u tvrtke u cijelom svijetu jer investiraju u te zemlje zato što razumiju koji rizik je vezan za te zemlje. A ovdje kada Govorim o Europskoj uniji, svi ulagači moraju uzeti u obzir sve one negativne aspekte u Europskoj uniji od oporezivanja, pravila, sve ono zbog čega su europske tvrtke skupe i zbog čega e, biznis odlazi iz Europe. Hvala, gospodin Lanemas. Želim e, se nadovezati na ono što je rekao gospodin Wolf. Sve ovo trebamo staviti u određenu perspektivu, zato što europski građani se pitaju što će se dogoditi s eurom. Jesmo li otišli predaleko ili ovo početak kraja? Evo, to su pitanja europskih stanovnika. Izađe li Grčka i sve e, ovoga, hoće li Italija krenuti tim putem? Trebamo se dakle pitati nije li europska integracija otišla korak predaleko i nije li se zbog toga upravo uništila konkurentnost Europe. Mi ovo sve govorimo, ne postavim si pitanja sve više integracije, sve se više širi Europska unija, a e, problemi postoji. Vidimo što se jučer dovodilo u Grčkoj. A koji odgovor vi dajete? Vi dajete odgovor Uniju tržišta kapitala. Europska unija stalno kreće od pretpostavke da je više unije bolje, da je više Europe bolje, a stalno ponavljamo i građani stalno ponavljaju da nam je potrebno manje unije. Ovaj e, parlament ipak, e, bez obzira na to, nastavlja tvrditi da je potrebno više Europe. Ovaj parlament na taj se način protivi onome što žele ljudi. gospodin Ferber ima riječ. Hvala lijepa. E, gospodine predsjedatelju, povjereniče, kolegice i kolege. Najprije želim inicijativu Komisije za uniju kapitala pozdraviti. Mislim da je to jedna važna inicijativa u ovom sazivu, ali gospodine povjereniče moramo biti iskreni i otvoreno reći e, tu moramo e, postići više e, revizija ove direktive e, neće biti dovoljna i e, time nećemo postići uniju tržišta kapitala. Mislim da nam je hitno potrebna jedna analiza što smo sve učili, učinili u regulaciji financijskih tržišta i što još nedostaje, odnosno e, iskreno rečeno gdje smo previše učinili tako da banke više ne mogu ispunjavati svoju funkciju, a to je kreditiranje gospodarstva E, u komisiji u Bazelu se trenutno razmišlja o tome da ono što smo mi stvorili ovdje u Europskom parlamentu, a to je jedan e, korektivni faktor, da se to e, ukine, to bi bio krivi signal E, moramo se pobrinuti za veću koherentnost mi smo usvojili zakonodavstvo gdje iste pojmove upotrebljamo u različitim zakonodavnim paketima koji ne spadaju skupa e, u različitim direktivama dakle moramo ih e, učiniti koherentnima a naravno ono važno pitanje je i kako ćemo se postaviti prema trećim zemljama. Vi ste spomenuli SAD, mi ćemo, e, poslati jednu delegaciju Eh, odbora Ekon u SAD i razgovarat ćemo sa eh, glavnim pregovaračem za TTIP. Mislim da jedan razuman režim za treće zemlje koji je više orijentiran prema eh, ekvivalentnosti da, će to bitno pojačati i naše zajedničko tržište kapitala u Europi. Hvala lijepa. Hvala Hvala. Moram čestitati autorima. Ovo je vrlo e, dobar tekst gdje se jasno iskazuju prioriteti parlamenta o uniji tržišta kapitala kako bi se povećao rast i otvorila radna mjesta. I istovremeno se kaže da to ne smije ići na ustrb financijskoj stabilnosti. Dragi mi je i vremenski raspored s obzirom e, da smo morali unutrašta kapitala ostvariti prije deset godina, zaista moramo ubrzati njezino ostvarivanje. Drago mi je da govorite o sekuritizaciji, o e, drugim direktivama i zaista to nestrpljivo očekujemo. Ali imamo i političke prepreke kojima se treba baviti. Kolege su se na njih osvrnuli nema dosljedne provedbe u državama članicama. Imamo različite sustave oporezivanja kao i različite načine bavljenja e, i solventnosti. Što se tiče revizije unije kapitala u sljedećim godinama, bilo bi šteta da se ne osvrnemo na tehnološki razvoj u financijskom sektoru koji se vrlo brzo razvija. Moramo reći da moramo imati povjerenja u financijski sektor jer e, je ono bilo smanjeno u svjetlu različitih događaja. Moramo to sagledati u svjetlu onoga što se jučer dogodilo u Grčkoj. Kako to možemo riješiti? Kada bi komisija imala ambiciozan paket e, koji e, bi se pozabavila problemima kako tvrtki tako građana u financijskom sektoru za malobrodajne investitore i e, tvrtke mnoge su stvari zaista veliki problem. gospođo, prihvaćate li plavi karton gospodina Koberna? Molim vas, pa budite hrabri. Gospodin Lunas, na jednu minutu. Mikrofon niste uključili. Hvala lijepa. Europa mora sada živjeti s novom stvarnošću nakon rezultata grčkog referenduma. Moramo također uzeti u obzir tešku gospodarsku situaciju. Kako se od toga možemo oporaviti? Kako se Grčka može oporaviti? Važne strukturne reforme uključuju i reformu Unije tržišta kapitala. Kako bismo se mogli zalagati za više prekograničnih ulaganja? kako se tvrtke mogu financirati, a da pritom ne moraju svaki puta se obratiti bankama. Možemo vam jednostavno zaželjeti sve najbolje na tom putu, gospodine povjereniče. Trebamo se koncentrirati i na neke poteškoće. Kako ukinuti prepreke koje imaju poduzeća, kako bi naša poduzeća mogla imati pristup kapitalu, kako bi mogli investirati i razvijeti se. Hvala lijepo. Gospođa Gular ima riječ na minutu i po. Gospođa Lopez. A, ja sam rekao ono, Lopez, a vi zapravo Lopez. Hvala. Europska komisija smatra da je prijedlog Unije tržišta kapitala univerzalni lijek za europske probleme. Međutim, tomu nije tako. Tugi e, niz godina banke su u Europe stvarale velike financijske mjehure, a mi sada još uvijek plaćamo ceh radi njih. Milijarde su izdvojene kako bi se banke spasile, a taj novac nikada više nećemo vidjeti. Sada nam se predlaže da se otvore tržišta, međutim to će samo biti spekulacija i financijska nestabilnost. Gdje je problem? Problem je o tome da je potražnja manja i to radi mjera štednje. Mala i srednja poduzeća da li se oni trebaju financirati kroz kompleksne financijske strukture radije nego li putem banaka. Pa to je besmisleno. Ne smijemo krenuti u ovo stvaranje unije tržišta kapitala. Nama su potrebne javne banke kojima će se obaviti financiranje. Hvala gospođa Skot na jednu minutu. Hvala lijepo. Pozdravljamo uniju tržišta kapitala. To je veliki projekt komisije kojim se želi promicati investiranje produktivnih tvrtki u Europi. Investiranje je sada iznosi 70% onoga kojeg smo imali prije krize i treba investirati u produktivne sekurite naše ekonomije. Želimo da se unija tržišta kapitala usmjeri malim tvrtkama kojima nedostaje financiranje u ovim vremenima. Nismo za veće integriranje tržišta ako se ona bude e, usmjerila na destabilizaciju i stvarala probleme za štediše. Ne smijemo zaboraviti lokalna investiranja. Na jugoistoku Engleske, čiji sam ja predstavnik, sada vidimo lokalne e, financiranja i tu vidimo da lokalna zajednica na učinkovitiji način od velikih administratora e, postiče mlade poduzeća. Gospodin Baltani na jednu minutu. Hvala. Nije prošlo mnogo godina od početka financijske krize u kojoj se zapravo još i sada nalazimo, ali neki se možda su zaboravili ili se prave da su zaboravili zašto je svjetska ekonomija na koljenima, a realno gospodarstvo je sada u ovoj situaciji zato što je predložila kriva ulaganja. A ovo što nam Europa predlaže putem Unije tržišta kapitala čini se da nas ovdje netko zafrkava. Jer stvarno je i jasno malim srednjim poduzećima da ovi prijedlozi nisu napravljeni za njih a ne možemo se uspoređivati sa SAD-om jer situacija u Europi je drugačija. Europa bi trebala eh, učiti na vlastitim greškama. Moramo stvoriti ekonomsku i monetarnu uniju, a da pritom uzimamo u obzir interese kako europskih građana, tako i malih i srednjih poduzeća. Hvala. Gospođa Kapo, minuta i po. Hvala lijepa. E, značenje fleksibilnih tržišta kapitala postalo je jasno tek u ovoj financijskoj krizi iz koje se SAD je puno brže i bolje oporavio nego Europa e, jer tamo bankovni sektor ima manju ulogu i e, tamo je tvrtkama jednostavnije poslovanje i imaju bolji pristup financiranju citiram e, e, netko je rekao da je europsko gospodarstvo poput zrakoplova koje leti samo s jednim motorom a potrebna su mu dva e, zato nam je potrebno poboljšati pristupnost financiranju malim i srednjim poduzećima. Nije začuđujuće da evropska poduzeća pokušavaju e, do sredstava doći u SAD-u kako bi nastavili sa svojim poslovanjem. Isto važi i za e, novo osnovana poduzeća kad e, postanu dovoljno velika odlaze u SAD jer u Europi nemaju dobre uvjete Dakle, u, od ukupnog financiranja 70% je e, iz bankovnog sektora u e, Europi, a 30% u SAD-u. Zato nam je jedan bolji sustav financiranja i lakši, bolji pristup e, financiranju za naša poduzeća. Samo na taj način možemo stvoriti gospodarski rast. Hvala, gospođa Hubner Hvala. Govorimo o sadašnjoj ulozi tržišta kapitala. Moramo vidjeti kakva je sada situacija fragmentirana i u velikom broju država članica. U vašoj želji da stvorite uniju tržištu kapitala postoji mogućnost da od početka sve dobro napravite od reguliranja, samoreguliranja, e, snaga na tržištu i tako dalje. I zaista se nadam da ćete sve to moći upotrijebiti. Govorite o normizaciji, govorite o složenosti, ali možda i o tome da trebamo imati i novu vrstu e, financijskih aktiva. E, a naročito ako želimo napraviti i neka nova ulaganja. Puno smo govorili o e, malim i srednjim poduzećima, o novim poduzećima, mladim poduzećima i tako dalje. Morate ih uzeti u obzir spomenuli ste i. E, razumijem o tome da želite e, se baviti sekuritizacijom, ali trebate se pozabaviti također nekim e, drugim aspektima, naročito uzmite u obzir računovodstvene aspekte. Hvala. Gospodin Fernandeš, minutu i pol. Hvala lijepa. Ovaj prijedlog o kojem se razgovaralo na odboru za ekonomska i monetarna pitanja i svoje dakle različite rasprave i hvala našim izvjestiteljima. Postoji ipak tra elementa koje želim ovdje obraditi. Prvo, govorimo o solidarnosti između eurozone i ostatka Europske unije. Važan dio Europe ima euro kao svoju valutu. A e, euro može imati vlastito tržište kapitala. To vrijedi razmotriti. Treba također razmotriti mogućnost da se rizik smanji. Tu što možemo povezati i onu domenu koju nazivamo shadow banking. Gospodine povjereniče, kako rješenje vi vidite za donošenje e, zakonodavnih propisa za nebankovni sektor, naročito kada se govori o nesolventnosti. Da je na nebankovna tržišta treba regulirati na učinkovit način. Znamo da će u sljedećih nekoliko mjeseci Europska komisija dati e, značajne propise, ali Hoćete li prihvatiti plavu karticu gospodina Wolfa? Da. Hvala, gospodine predsjedavajući. Jednostavno, jednostavno pitanje. Čestitali ste izvjestitelju i izvjestitelju u, smjeni, u sjeni na zelenoj knjizi, ali još uvijek ne znamo je li to zbog tržišta kapitala ili zbog toga što su naša poduzeća nekonkurentna, zbog prevelik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 vi smatrate da u Europi nema gospodarskog rasta zbog toga što nema dovoljno konkurentnosti i da imamo previše propisa. Ja se ne slažem s tim. Mislim da su nam potrebna jasna pravila i ako želimo imati uniju tržišta kapitala moramo imati i pravni okvir za to. Zapravo trebali biste i vi to sasvim jasno reći svojim biračima jer Ujedinjeno kraljevstvo će također dobiti dosta od ove unije kapitala. Hvala, gospodin Uzog, jednu minutu. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Mislim da trebamo naglasiti da su posljedne izmjene uredbi povećale administrativno opterećenje poduzeća, a to je nešto što može predstavljati velik problem za ulagače. Stoga smatramo da bismo najprije trebali izraditi studiju utjecaja postojećih propisa prije e, objavljivanja novih propisa i mijenjati i uvoditi nove propise samo kada je to nužno i kada to ne može biti učinjeno na razini država članica. Mislim da ova unija koju podupirem bi se trebala temeljiti na tržištu kapitala, nacionalnim tržištima kapitala i mislim da trebamo povećati razinu obrazovanja, da trebamo upoznati ljude sa sadašnjim postojećim tržištima kapitala kako bi oni bili dostupni. Hvala gospodine predsjedavajući. Mala i srednja poduzeća ona su koja otvaraju radna mjesta i one su vezane za e, tradicionalni sustav kreditiranja. Međutim, taj se sustav raspao zbog tog ludog projekta eura i mjera štednje koji su stvorili velike nizaprijednosti u europskim zemljama, urodili su glađu i siromaštvom. Dakle, Mislimo li e, što ćemo napraviti na ovaj način? Samo ćemo stvoriti više nejednakosti. Više nejednakosti u trenutku kada mi se usmjeravamo na one koji imaju kapitale i koji bi trebali investirati u budućnost. Ako ne razmišljamo na taj način, nikada nećemo moći izaći iz dva najveća problema u Europi, to su siromaštvo i nezapislenost. Moramo imati banke koje će davati kredite, koje će biti funkcionalne, a ne usmjeravati se na svijet financija. U protivnom, stalno ćemo živjeti u krizi. Hvala. Gospodin Ukmark, jedna minuta. Gospodine predsjedavajući, Mislim da ovaj eh, dokument eh, kojeg su predstavili izvjestitelji je veoma dobar i mislim da je značajno imati dublje tržište kapitala u Europi. No međutim uvijek sam skeptičan kada ljudi govore da ćemo osnovati eh, tržište kapitala Europske unije, jer mislim da bismo na ovoj plenarnoj sjednici trebali reći da već imamo uniju tržišta kapitala, a to se tržište naziva Europskom unijom. I to je zapravo jedinstveno tržište za slobodan protok eh, kapitala roba i ljudi. Budući da je ovo rasprava koja se tiče nedostataka iz prošlosti, dakle svega onoga što, čega se nismo mogli osloboditi, prepreka, fragmentacija tržišta i tako dalje, ali istovremeno moramo reći da imamo dobro funkcionirajuće tržište kapitala u Europskoj uniji. Bez obzira na to da li se radi o dobro razvijenom tržištu e, na kojem možemo naći kapital gdje ne postoji problem likvidnosti nego profitabilnih eh, investicija ili želimo poboljšati tržište kapitala Europske unije, prvo moramo eh, se baviti idejom oporezivanja transakcija. Također moramo eh, vidjeti kakve propise sada imamo, koji su dobri, koji loši, koji stvaraju prepreke E, ne smijemo stvarati propise koje će nam stvarati prepreke, već one koje će nam osloboditi tržište za slobodan protok kapitala. To je ono što nam je bitno. Hvala. Gospodin Ludvingson, minuta i pol. Hvala. Ja imam pozitivno mišljenje o izgradnji Unije tržišta kapitala i mislim da bi bila dobra ideja da stvorimo manju ovisnost poduzeća od banaka u slučaju bankov naftnog kraša sva poduzeća bi nestala sa bankama i to ne smijemo omogućiti. Ne smije cijeli sustav biti toliko osjetljiv. Zbog toga bi bila dobra ideja ako bismo mogli ukloniti sve prekogranične prepreke koje stoje pred nama i mislimo da je potencijal tržišta kapitala potencijal kojeg nismo iskoristili taj potencijal je tu i trebamo ga iskoristiti, ali istovremeno moramo imati na umu i rizike. Ne smijemo dozvoliti da Unija tržišta kapitala se razvije u projekt daljnje regulacije. Ako govorimo, na primjer, o sekuritizaciji, ne smijemo oslabiti uloge glavnih tijela jer ćemo na taj način dovesti u pitanje financijsku stabilnost. Ne, smijemo upasti u tu zamku. Hvala, gospodin Tajani. Povjereniče, pristup kreditima, nedostatak ulaganja, to su dva problema s kojim se suočavaju poduzeća ako e, zaista želimo podržati realno gospodarstvo u Europi, nedostaje ulaganja, a naravno za ulaganja potreban je kapital. Kapital banaka nije dovoljan i stoga trebamo e, staviti na raspolaganje i alternativne načine financiranja. Postoje i također e, e, rizični kapital, a govorimo ovdje ipak i o vezanom pitanju mirovina. Dakle, ako ne budemo e, o svemu ovome informirali mala i srednja poduzeća i ulogače, nećemo ovome uspjeti. Kako mala i srednja poduzeća, tako i ulagači nisu dovoljno informirani o svim tim mogućnostima. Treba dakle e, to promijeniti. Zašto ne bismo stvorili dakle stru, instrument koji bi mogao biti ili jedna agencija ili neke web e, stranice kojim bi se omogućila razmjena informacija između poduzeća i kapitala. To bi bila jedna kontaktna točka između onih koji žele uložiti i one europskih e, malih i srednjih poduzeća koji se žele proširiti i koji žele rasti. Na taj način ne bismo samo poboljšali financiranje kapitala, već i unutarnje tržište. Gospodin Frunzulika, izvolite. Gospodine povjereniče, ja u potpunosti podržavam ovo izvješće koje predstavlja doprinos zelenoj knjizi Europske komisije. Unija tržišta kapitala može igrati e, svoju ulogu u oporavku gospodarstva Europske unije na taj način što će proširiti i produbiti Uniju tržišta kapitala zajedno sa financiranjem banaka. I naše Glavne prioritete ćemo unijeti u ovo izvješće koje predstavljaju srž demokratskih e, i socijalnih vrijednosti, a to su dugoročna ulaganja u E, tržište kapitala, realnu ekonomiju i pomoć malim i srednjim poduzećima. Zato podržavam Uniju tržišta kapitala kroz koje ćemo omogućiti bolji pristup malim i srednjim poduzećima i obnoviti stabilnost bankovnog i financijskog sektora. I mnogi amandmani su imali za cilj učiniti Uniju tržišta kapitala e, unijom koja će raditi na deregulaciji, a zato nam je sada potreban zakonodavni dokument, stoga mislim da trebamo revidirati zakonodavstvo kako bismo ojačali e, zaštitu ulagača, moramo isto vidjeti što ćemo sa oporezivanjem tržišta kapitala jer to može predstavljati prepreku usprkos prilikama koje e, Unija tržišta kapitala nudi. I na kraju zadnje ali ne manje važno, želim se zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na ovom dobrom pristupu. Hvala vam. Mm. E, prihvatiti plavu karticu gospodina Koborda. Koborn? Who is No, no, I'm sorry. Ne, ne, hvala. ispričavam se, ali vi ste prevelik demagog, tako da neću prihvatiti plavu karticu. Gospodine Murešan, jedna minuta. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mnogi se pitaju zašto gospodarstvo Sjedinje američkih država se obnovilo brže i jednostavnije od eh, financijske i gospodarske krize nego europsko gospodarstvo. Odgovor na to leži djelomično u brzom restrukturiranju bankovnog sektora i reformiranju financijskog sustava koji naravno utječu na gospodarstvo, gospodarski rast i posljedično na radna mjesta. Unija tržišta kapitala, gospodine povjereniče, predstavlja jednu od pouka koje je Europa izvukla iz ove krize i E, stvaranjem ove unije omogućit ćete bolje financiranje našeg gospodarstva. Želim ovdje naglasiti važnost elemenata pitanja koje su vezana uz mala i srednja poduzeća kao i dobre uvjete e, i dobre propise. Nadamo se da će ova unija ponuditi raznolik pristup sredstvima financiranja Europske unije i e, očekujemo to detalje o tome naravno od vas i to ćemo vrlo rado pozdraviti. Što se tiče poslovnog modela, postoje različiti modeli u državama članicama, ali oni moraju nuditi jednake mogućnosti financiranja. Bankovni sektor će ostati bitan izvor financiranja E, za mala i srednja poduzeća u Europi. Zbog toga je potreban europski pristup kako bismo uzeli u obzir e, međupovezanost bankovnog i financijskog sustava u Europi i to trebamo podržati kroz jedinstveno tržište Europe kako bismo izbjegli financijsku fragmentaciju naročito u vrijeme krize. Hvala. E, multumesk. A teraz poproszę pana posła. Hvala. A sada predajem riječ gospodinu Tanki, jedna minuta i pol. Hvala. Kada je gospodin Juncker prvi put rekao govorio o Uniji tržišta kapitala imao sam određene sumnje i dvojbe. Nisam znao da li se radi o rješenju e, za prepreke koje stoje pred malim i srednjim poduzećima u Europi ili je to bio način ponovnog uvođenja starih problema pod novom zastavom. Mislim da odgovor na ovo pitanje ovisi o načinu na koji gledamo na Uniju tržišta kapitala. Ovo imamo dva ključna načela. Unija tržišta kapitala mora biti sigurna i mora ići e, u, raditi u korist stvarnog realnog gospodarstva i za to su potrebne dodatne mjere. Sekurit privatizacija. E, tu moramo imati dobru e, ravnotežu koja je postignuta u ovoj e, rezoluciji i moramo povećati pristup kapitalnu malim i srednjim poduzećima. Isto tako moramo dobro raspodijeliti i rizike i moramo zajamčiti dobro nadgledanje ovog sustava vezano uz e, oporezivanje financijskih transakcija. To je nešto što može povećati e, sistemske rizike. To je dosta ciklično i zbog toga ne smijemo zaboraviti da mi u Europi još uvijek imamo i e, osiguranje za štedne pologe. Bankarstvo u Europskoj uniji treba predstavljati mogućnost diversificiranja financijskih instrumenata u Europskoj uniji, otvoriti vrata malim i srednjim poduzećima kako bi se ona mogla razvijati i omogućiti e, poboljšanje stanja gospodarstva u Europskoj uniji. Ali isto tako moramo vidjeti kakvi su propisi financijskog sektora, kakvo je oporezivanje i što će biti sa E, dugom, a komisija nije mnogo rekla o ovom pitanju. Zaključno, ovo ova rezolucija jasno kaže da unija tržište kapitala mora biti kompatibilna sa e, bivšim postignućima. Unija tržište kapitala može ponuditi e, mogućnost za spašavanje financijskog sektora, ali isto tako je i ovo početna točka za uspostavljanje dobre ravnoteže teže između e, nužnosti dobre regulacije tržišta i isto tako dobrog pristupa kapitalu. To je ravnoteža koju trebamo održati. Hvala. Sada predajemo na spontano javljanje za riječ. Gospođa Sulin. Hvala za besedo, predsedujoči. Unija kapitalskih trgov je zelo pomembna. Hvala. Unija tržišta kapitala je jako važna za mala i srednja poduzeća. kao i za otvaranje novih radnih mjesta i gospodarski rast. Mala i srednja poduzeća zato mora imati pristup financiranju. Ova unija će stoga sigurno može ponuditi takav pristup financiranju malim i srednjim poduzećima. Također moramo imati i dugoročna ulaganja kao i proporcionalnost prilikom primjene zakonodavstva, a kada akcijski plan bude objavljen u rujnu, morat ćemo predvidjeti odredbe vezane uz treće zemlje i morat ćemo razmisliti o najboljem načinu primjene sve toga u odnosu na nesolventnost. Hvala, gospodin Kaputo. Hvala, predsjedniče. Velika e, štedljivost i ekonomska kriza jednostavno su uništili temelje ekonomije i pogoršali socijalne uvjete. U Grčkoj upravo imamo primjer toga. Trebamo ostvariti stabilnost za svih 28 europskih država gdje ćemo ostvariti ekonomiju gospodarskog rasta i gdje će biti puna zaposlenost. Treba dakle vidjeti da koji način trebamo postupati. Moramo osim pojednostaviti sva pitanja vezana za tržišta kapitala. Ja se iz tog razloga e, slažem sa svim ovim pitanjima, a htio bi da se na transparentan način govori o štednji, o štednji koja je jako važna za ekonomiju. Unija tržišta kapitala bi trebala ojačati ulaganja poduzeća i poboljšati ulaganja u infrastrukturu. No međutim to bi trebalo biti samo dodatno financiranje za mala poduzeća. Nakon e, financijskog kraha znamo da su mala i srednja poduzeća bila u najtežoj e, poziciji. No međutim E, ipak moramo vidjeti koja je posebna svrha investicijskih e, banaka, korporativnih banaka koje bi također mogle pružiti potporu malim i srednjim poduzećima i našem gospodarstvu i to bi omogućilo bolji gospodarski rast i u Europi i u Grčkoj koje je e, uništeno zbog kontrole nad kapitalom koja nam je nametnuta kako bismo mogli primjenjivati

no međutim to može biti kontradiktorno vezano uz kapitalistički sustav Europske unije i mislim da se moramo suočavati sa problemom e, s kojima se suočavaju države članice Europske unije koje se nalaze u strašnoj situaciji jedna četvrt petina stanovnika se nalazi u veoma teškoj situaciji te stopa nezaposlenosti se udvostručila između 2007. i 2014. godine. Umjesto prepoznavanja razloga ove krize i rješavanja tih e, razloga, umjesto organiziranja javnih konzultacija, mi i dalje se e, oslanjamo na ista ona rješenja koja su uzrokovala sadašnju krizu. Unija tržišta kapitala neće omogućiti rješenje problema s kojima se suočava naše gospodarstvo. mislite da ćete uz ovo stvoriti pravni okvir, dobar nadzor tržišta i da će to riješiti problem financiranja malih i srednjih poduzeća. No, međutim, to je samo iluzija koja je opasna. Gospodin riječ. Hvala puno e, riječ. Dakle, unija tržišta kapitala može predstavljati mjeru e, ispravka nakon krize iz ovih posljednjih godina. Ona je utjecala na bankovni sustav koji je na nekritičan i neetičan način dodjeljivala kredite. Iz tog razloga mislim da ovaj prijedlog treba podržati jer se tu daju nove mogućnosti financiranja malih i srednjih poduzeća. Istovremeno trebamo govoriti i o slobodnim i fleksibilnim tržištima. Govori se o potrebi fiskalne unije koju bismo trebali ostvariti i povezati se i na taj način. Želim osobno naglasiti probleme nesolventnosti koje postoje u Europskoj uniji i e, zato je pitanje potrebno donijeti i druge mjere. U svakom slučaju radi se o područjima na kojima će trebati poraditi kako bi se smanjila radna mjesta koja su nestabilna. Hvala. Hvala, potpredsjedniče. Jednostavno želim reći da su najuspješnija tržišta kapitala, zapravo i najuspješnije je upravo ono u londonskom sitiju bude li Evropska unija još više htjela regulirati to tržište, mnoge svjetske tvrtke, mnogi svjetski ulagači otići će van Europske unije, otići će u Singapur ili nekamo drugamo. Euro je politička, a ne ekonomska valuta i e, zato sada prijeti Grexit. Drugim riječima da Grčka izađe iz Europske unije iz eura. Nametnuti financijska e, norme i veću regulativu za e, londonski citi moglo bi donijeti do Brexita, do izlaska Velike Britanije, što moju stranku neće puno iznemirati, ali vas vjerojatno hoće. Hvala. Gospodin Sean Kelly ima riječ. Da, e, kolega, mislim da mi iz ovoga nećemo ništa naučiti svejedno. Moramo nastaviti, pokušavati da nešto naučimo. A budemo li surađivali, napredovat ćemo i riješiti neke probleme. Vidjeli smo to prošli tjedan kada smo govorili o financiranju roaminga. Postepeno je došlo do napretka i te se troškovi smanjili. A e, nadamo se da ćemo sada, eto 2017. godine, u potpunosti ukinuti e, te e, troškove. Treba pokazati europskim građanima što Europa može za njih učiniti. Previše se kritiziralo Europsku uniju. I Govorilo se o mnogo toga, ali ipak sada smo ostvarili energetsku uniju i sada govorimo o uniji tržišta kapitala. Tu ima jako puno dobrih stvari i mislim da europski građani zato moraju saznati. Hvala. Hvala sada. Riječ ima povjerenik Hill u ime Europske komisije. Izvolite. Hvala. Rezolucija i rasprava koju smo vodili danas poslije podne vrlo e, dobro rezimiraju ono što želimo ostvariti. Dopustite mi da se osvarim na četiri ili pet glavnih tema o kojima se danas poslije podne govorilo. Činjenica da radimo do zdola prema gore, da uviđamo kojim se preprekama radi, pokušavamo te prepreke ukloniti i raditi s ljudima, to je naš pristup. Drago mi je da vidim i upravo iz tih razloga postoji velika podrška Uniji tržišta kapitala. Upravo nam ona dolazi iz londonskog sitija. Oni ovdje vide prednosti jedinstvenog tržišta. Mislim da nije dobro da krivo prikazujete ono što misli londonski siti. Mnogi su govorili o preprekama da moramo učiti koje su one, moramo ih ukloniti. Naš propis mora biti proporcionalan. E, važno je to i uredba koju donosima i upravo vezana za koje kapitala u Europskoj uniji. Govorili smo i solventnosti, o oporezivanju, o privatnim mirovinama. Sve su to pitanja kojima se bavimo u zelenoj knjizi. Postavili smo pitanja o nesolventnosti, o oporezivanju. Nastavit ćemo u odgovoru koji ćemo na to dati. E, razmatramo o tome da donesemo jednu preporuku da imamo dobrovoljan 29. sustav mirovinskog e, ulaganja za one koje e, to žele, koji žele tu alternativu. Važno je reći da mi želimo biti komplementarni u sve ono što već postoji. Želimo se nadovezati na bankovni sustav koji već postoji. Jer u Europi e, svi jako ovise o bankama. Kada one dođu u probleme, nalazimo se upravo u situaciji u kojoj smo sada, drugim riječima, da tvrtke nemaju pristupa financiranju. Zato želimo diversificirati financiranje, da imamo nove i alternativne načine financiranja, tu ćemo pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta putem ulaganja. Pozdravljam argumente iz rezolucije i nadam se da će nam to omogućiti da napredujemo. Ne tvrdim da ovdje držimo sveti gral, ne, ali mogu tvrditi da ono što smo krenuli ostvarivati prije 50 godina, a to je slobodno kretanje kapitala, da ćemo sada uspjeti napredovati e, na tom planu na osnovi ovog prijedloga. Hvala lijepa povjereniče, ovim zatvaram našu